Dragi kolege, drage kolegice, molim vas zauzmite mjesta. Otvaramo sjednicu. Zauzmite mjesta, dame i gospodo. Hvala lijepa. Nastavljamo e, sjednicom. E, e, imam najprije nekoliko tehničkih obavijesti. Ja ću vam reći koje su klubovi zastupnika oformili u imamo frakciju Pučana ona ima 271 člana napredni socijalisti i socijaldemokrati SND ima 191 člana. Europski konzervativci i reformisti ECR ima 70 članova. Savez liberala i demokrata za Europu, e, kratica ALDE, ima 67 članova konferana e, frakcija europski e, ljevih e, norgička ljevci ima 50, GUE 52 člana frakcija Zelin Slobodna europska alijansa ima 50 članova i klub zastavka EFDD Europa e, slobode i direktne demokracije ima 48 člana. 58 e, e, članova su nezavisni. Objava o formiranju klubova u skladu je sa člankom 32 stavak 5 našeg poslovnika i predočuje se predsjedniku. U pismu od 18. lipnja 2014. nadležne vlasti Italije obavijestile